start. Huh? I'm ready. Cari colleghi, e con grande... Draghi kolege. Izuzetno mi je e, drago što mogu pozdraviti kolegicu Vijan Dakel, ona je naša kolegica i zastupnica u Iračkom parlamentu. Nitko neće